Oni će također biti objavljeni u zapisniku ove sjednice. Sukladno pravilu 105.6 poslovnika, predsjednik konferencije predsjednika odbora mi je priopćio da nema protivljenja protiv preporuke odbora AGRI eh, delegiranom aktu. Ta preporuka je usvojena e, od, e, ako ju potpišu barem 40 članova roku 24 sata. Ako ne, e, glasovat će se od njoj. Sama preporuka nalazi se na web stranici plenarne sjednice. Dolazimo sada do izmjena dnevnog reda, odnosno dolazimo do